Ok, colleghi, possiamo iniziare? Buongiorno a tutti. Intanto Dobar dan svima. Vezano uz usvajanje dnevnog reda, na želju zastupnika Erdosa, točka 5 koja je vezana uz usvajanje samoinicijativnog izvješća o perspektivi i izazovima pčelarskog sektora u Europskoj uniji. Glasovanje o tom izvješću je odgođeno na 23. 23. siječnja 2018. godine. Isto tako vas molim da primite na znanje da je stavka 11 dnevnog reda koja je vezana uz produljenje prava uzgajivača bilja pod točkom 11 e, vezano uz e, Cvjetne Lukavice Šparoga i Drvenasto Grmlja. Ta stavka je zamijenjena stavkom 12, zamijenjen je redoslijed, e, a stavka 12 je različita za 2016. godinu opći proračuna EU-a, Europska komisija. I nakon ovih priopćenja možemo nastaviti prema izmijenjenom dnevnom redu. E, današnji dnevni sastanak se prenosi na internetu. Imamo prijevod na 20 jezika, osim češki, malteški, slovački i irski. Kolege, započnimo sa glasovanjem. Najprije ćemo glasovati o prijedlogu skupne uredbe. Radi se o samostalnoj uredbi o izmjenama temeljnih uredaba zajedničke poljoprivredne politike. Započet ćemo sa glasovanjem o sporazumu koji je sklopljen 12. listopada vezano uz prijedlog o skupnoj uredbi. Podsjetit ću vas da su u tijeku i pregovori koji su već objašnjeni odboru, djelomice i s moje strane, također i od strane gospodina Desa i gospodina Montana. I 16. studenog e, je također razgovarano o tome, dakle radi se e, o odgovoru da ili ne o skupnom uredu, o toj skupnoj uredbi. Već ste vidjeli dokument koji sadrži konsolidirani tekst i važnim modifikacijama koje su vezane uz uredbu o izmjenama temeljnih uredaba zajedničke poljoprivredne politike. Prvotni prijedlog komisije se time čini ambicioznijim na temelju prijedloga povjerenika Hogana. To je prava srednjoročna reforma zajedničke poljoprivredne politike. Želio bih skrenuti vašu pozornost na činjenicu da nakon odluke koja je donesena 16. studena na konferenciji predsjednika o odvajanju poljoprivrede od ostatka skupne uredbe, odbor Agri je postao nadležni odbor za ovaj dio prijedloga. I to će se tretirati kao samostalni autonomni dosije, što je vrlo zanimljivo. Ne samo što se tiče sadržaja, već što se tiče postupka, jer ovaj odbor pokušava pronaći inovativne načine koji će nam omogućiti da lansiramo cijeli paket u siječnju 2018. godine. Prije glasovanja ćemo dati riječ Albertu Desu, nakon toga ćemo započeti s glasovanjem. Hvala lijepa. Želio bih ukratko. Najprije se zahvaliti svim svojim suradnicima. Imali smo tri trijaloga. E, atmosfera tijekom pregovora bila vrlo dobra i također želio bih se zahvaliti Albertu Kastru i svim drugim izvjestiteljima u Sijeni s kojima smo odlično surađivali i u komisiji i u vijeću i u odboru suradnja bila vrlo ugodna i vezano uz sve političke klubove suradnja je bila dobra i zato se nadam da ćemo doći do suglasnosti oko ove skupne uredbe. mnogo toga se, se izmijenilo u posljednji trenutak. E, nadamo se da će 1. siječnja ovo sve moći stupiti na snagu Hvala, Albert. E, sada možemo prijeći na elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 39 za, 5 protiv, nije bilo suzdržanih i time je ova uredba usvojena. I sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda, izmjena uredbe Europske parlamenta vijeće uredba o službenim kontrolama i stavljanje izvan snage uredbe vijeća broj 834 2007. godine 20. E, studenog odbor Agrije usvojio dogovor koji je sklopljen na trijalogu i naš odbor sada glasuje o konsolidiranom tekstu. Radi se o jednom glasovanju, dakle o konsolidiranom tekstu. Kao i prethodno, što je bio slučaj kod skupne uredbe. Izvjestitelj Hosling, želite li se očitovati? Izvolite. Gospodine predsjedniče, hvala što ste mi pružili priliku da još jednom se izjasnim. Došli smo do točke na kojoj možemo reći da je vijeće suglasno. E, imamo prijedlog od 92 strane koji smo dobili u ponedjeljak. Nisu bili jednostavni pregovori, no srdačno bi se želio zahvaliti kod izvjestitelja u Sjeni. Suradnja na razini parlamenta je bila vrlo dobra. Mi, naši prijedlozi su najvećim dijelom usvojeni. E, mogu se nadati velikoj većini jer na taj način možemo osigurati e, sigurnost ovom sektoru u smislu planiranja. Srdačno vam zahvaljujem i nadam se pozitivnom ishodu glasovanja. Hvala Martin. Otvaramo glasovanje. Dakle, samo za ili protiv. Da ili ne. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 29 za, 11 protiv, 4 suzdržanih. Dakle, idemo na plenarnu sjednicu. U redu, kolege. Sada nastavljamo. Prelazimo odmah na točku šest. Ovdje smo izmijenili dnevni red. Aktualno stanje i izgledi za budućnost za sektore ovčarstva i kozarstva u Europskoj uniji. Izvjestiteljica je Ester Herams Garcia i odmah ću joj dati riječ. Ovo je jedan od e, najranjivijih i najviše krhkih sektora u Europskoj uniji koji je izloženi posljedicama Brexita. Izvjestiteljica će e, nam predstaviti to izvješće. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Ne znam zašto je ovako užurbano sve jutros. Napokon smo dali zeleno svjetlo ovom izvješću Što se tiče ovčarstva i kozarstva, vrlo je bitno, e, ovaj sektor je vrlo bitan za mnoge zemlje u Europskoj uniji. To je najkrhki sektor. E, postoje mnogi ljudi koji e, žive od uzgoja ovaca i koza, uglavnom stariji ljudi. I gubitak potpora ih je učinio još ranjivijim. Razgovarali smo već o ovom samoinicijativnom izvješću i o mnogim točkama u kontekstu ovog sektora. Kao što znate, situacija u ovom sektoru nije dobra glavni proizvođač je Ujedinjena kraljevina, što znači da će Brexit imati i negativne posljedice na financijske tokove. Također moramo pogledati koje do rezova do kojih će doći u proračunu zbog toga. U sljedećem proračunu Brexit će imati najviše posljedica po ovčarstvo i kozarstvo. Prvenstveno zato što je Ujedinjena kraljevina jedan od glavnih proizvođača, s druge strane najviše doprinosi proračunu u ovom dijelu. Mi ne proizvodimo dovoljno e, ovčeg i kozjeg mesa za vlastite potrebe. Nismo samo dostatni. Naši konkurenti, Australija, Novi Zeland, nam šalju svoje mesne proizvode i kontingente tijekom razdoblja kada je najintenzivnija prodaja, dakle tijekom Uskrsa i Božića. Dodatni problem su e, napadi grabežljivaca na stada ovaca i koza. Medvjedi, vukovi napadaju naše životinje i ta situacija uopće nije regulirana. odbor je stoga već 2015. godine se pozabavio ovom temom i upravo ta rasprava je bila osnova ovog izvješća i odbor Agri se još jednom prihvatio posla. Rezultat toga je ovaj dokument. Mi bismo željeli da proizvođači ojačaju svoju snagu u lancu opskrbe hranom. Želimo zadržati ovaj sektor, osnažiti ga Treba nam e, vizija za budućnost i stoga moramo ovaj sektor podržavati u svim aspektima što se tiče istraživanja i razvoja, inovacija, moramo podržavati mlade poljoprivrednike koji žele ostati u ovom sektoru i u programu ruralnog razvoja, e, izravnih plaćanja, subvencija e, kako bismo mogli omogućiti i prijelaz generacija. Postoji i jedna poseban oblik potpore koji se spominje u mom izvješću. E, sektor časa i najviše doprinosi zaštiti okoliša. E, nijedan drugi sektor to ne čini. Posebice uzgoj koza najviše utječe na krajolik i to ne možemo ničime drugime zamijeniti. Stoga ne možemo se dopustiti da izgubimo taj sektor. E, ispaša je nešto što omogućuje samo koze i to moramo stoga i dalje podržavati i zadržati u interesu zaštite okoliša. Jer ako ne budemo oprezni, e, jednostavno ćemo izgubiti e, veliku korist i blagostanje koje ovaj sektor generira. Možemo govoriti i o drugim mjerama. Rado vam stojim na raspolaganju u vezi toga. Zanima me i vaše mišljenje i e, ako se slažete možemo započeti s raspravom. Možemo dakle dati riječ kolegama. Započet ćemo sa Erik Gr. Hvala predsjedniče. Najprije dopustite da istaknem kvalitetu rada naše izvjestiteljice i želim je zahvaliti na tome. Uveliko se slažem s njenom analizom i ponuđenim prijedlozima. Naravno, putem amandmana možemo to dopuniti, to je naša dužnost. Mi se ovdje bavimo dakle uzgojima krava i koza u visokim, na viskim prostorima, pašnjacima i moramo to imati na umu, moramo dobro shvatiti da se ovdje radi o otvorenom uzgoju najčešće. Time se utječe i na zapošljavanje i na očuvanje teritorija. Mi smo s nekoliko zastupnika bili na terenu u Francuskoj, Bugarskoj i vidimo da je to jako važan sektor. Taj sektor je važan za proizvodnju mesa, više za meso nego za mlijeko, ali ne smije se zanemariti ni mljekarstvo. I dakle, ovo što vidimo u uzgoju koza, vidimo da čim postoje kvalitetni proizvodi, vidimo na primjer u Pelardonu ili Rokomarduru, da postoji velika dodana vrijednost i što se tiče zapošljavanja, to se ne smije nikako i ne može zanimariti. Mislim da trebamo raditi na unapređenju organizacije te struke, uzeti u razmatranje dakle, međunarodnu saradnju, kao što se to radilo u drugim sektorima i moramo raditi na očuvanju tog sektora u narednim godinama i pitanje grabežljivaca, osobito vuka u brojnim regijama Europske unije je stvarni problem za razvoj ovog sektora i na sastanku ovog odbora možda bismo trebali napraviti skupinu za vukove, kao što su neki kolege to spominjali, kako bismo se bavili time i rješavali taj problem. On ima velike posljedice u Francuskoj, ali i u Španjolskoj, Italiji i drugim zemljama, dakle to je jak puno važniji problem i veći problem od onoga što se govori. I zaključno predsjedniče želim također spomenuti pitanje vode koja postaje problematično pitanje za ovaj sektor, osobito u sredozemlju. I to moramo jako ozbiljno razmotriti i pitanje upravljanja ovim resursom može dovesti u pitanje razvoj brojnih sektora, osobito u Pjemontu i u viskim planinskim područjima. Hvala. Jose Bove. Bove, izvolite. Evo i ja želim čestitati gospođi Erans Garciji na ovom radu koji je doista dosta uznapredovao i pitanja koja ona postavlja su od ključnog značaja. Neću ponavljati sve što je rekao Erik Andrije, jer se u potpunosti slažem sa pristupom koji je iznio. Mislim da će nam to omogućiti svima da napravimo određen broj amandmana kako bismo osnažili ovaj tekst. No, istina je da, je pitanje mlijeka od ključnog značaja. Naravno i za u i za uzgajivače e, koza. Znamo da 80% proizvodnje sira od e, koza dolazi iz tri zemlje, Francuske, Italije i Španjolske. Geografska oznaka porijekla za janjetinu nisu zaštićene i nikad nisu bili zaštićeni u međunarodnim e, sporazumima, a mislim da bi to trebalo biti uzeto u obzir. Dakle, trebalo bismo tako biti u mogućnosti bolje zaštititi proizvodnju mlijeka na taj način. Isto tako, nakon analize utjecaja na okoliš, možda bismo mogli pokušati predložiti uzgoj koza koji bi bio više izravnije povezan e, uz travu i pašnjake. Jer danas vidimo da se sve više uzgajaju koze mimo pašnjaka, dakle zatvorene u zgrade, e, ne izlazeći. Mislim da to treba doista ravnotežiti i ponovno ih povezati s lom, s travom. A što se tiče ovog pitanja napada Vukova, da, mislim doista da moramo konkretnije djelovati. 2016. u Španjolskoj je bilo 4600 napada i to se ne smanjuje. Dakle, morali smo biti konkretni glede uloge konvencije iz Berna, povezati konvenciju iz Berna i direktivu o staništima. Mislim da tu moramo biti puno konkretniji Eto, to je taj smjer u kojem mi želimo raditi u jasnoj suradnji u okviru ovog izvješća. Dakle, ponavljam da je za nas ovo izvješće izvješće koje ide doista u pravom smjeru. Hvala. Erdos. Prego. Hvala lijepa, zastupnik Erdes. Hvala gospodine predsjedniče. Želio bih zahvaliti izvjestitelju na izvrsno odrađenom poslu. Jako mi je drago da su moji prijedlozi uključeni u tekst vezano uz potporu proizvodnji. Jedan poseban iznos se izdvaja baš za same proizvođače. Morali bismo spomenuti u kontekstu proizvodnje različite kategorije. Postoje ljudi koji imaju do 15 životinja, oni mogu primati jednostavne manje iznose, a veći proizvođači bi mogli primati više iznose, moramo ih razlikovati. Moramo e, podržavati proizvođače ovčeg i kozijeg mesa. Također moramo zatražiti da postoje potpune mjere za koje vrijede za mlijeko, također da vrijede i za kozje i ovčje mlijeko. Morali bismo uključiti i područja ispaše i pašnjake u proizvodnju i ta područja bi trebala biti obuhvaćena svim financijskim potporama. Također, dobrobit životinja je nešto što se mora primijeniti ovdje imam posljednji prijedlog, moramo uzeti u obzir činjenicu da tržište rada postoje sve manje i manje. Komisija treba surađivati sa državama članicama i trebali bi pomoći u poslovanju ovih stočarskih farmi i trebalo bi obučavati pse koji štite ta poljoprivredna gospodarstva i te stočarske farme. E, samo uzgajivači životinja bi smjeli koristiti te pse da štite njihove životinje. I potrebni su nam novi programi koji bi omogućili ulazak žena na ovo tržište rada. Živimo u 21. stoljeću. Stoga mislim da je to vrlo važno. Trebaju nam i muškarci i žene. koji bi djelovali u stočarstvu. Hvala lijepa na vaše pozornosti. Hvala, gospodin Delano. Hvala, predsjedniče. Evo ja želim pozdraviti kolegicu Garciju i zahvaliti joj i čestitati na radu. No, želim privući pozornost na dva konkretna pitanja. Prvo se tiče genetskih resursa koji su važni glede proizvodnje kvalitete i prilagodbe životinja na njih na sredinu, očuvanje izvornih rasa i bioraznolikost, e, to su stvari koje treba naglasiti. Dakle, to je prva stavka, prva stvar, dakle, pitanje prilagodbe životinja i njihove genetike. Drugo pitanje, pitanje blagostanja životinja. Da, naime, mislim da uzgoj e, ovaca i koza su jako važni. Jednu stvar želim naglasiti, a to je pitanje sinkronizacije ovih uzgoja i korištenje uvoza iz Argentine. Želim inzistirati i na pastirskom djelovanju u određenim područjima to je od ključnog značaja za očuvanje prirodnih staništa. Aguilera. Clara. Gracias, presidente. Zahvaljujem. Prije svega, zahvaljujem gospođe Ranca na njeznom konačnom izvješću. U Španjolskoj postoje e, znatna, e, znatan broj e, stada ovaca i koza. Znate kakva je situacija u ovim sektorima. Sektori se smanjuju, ali svejedno posjeduju veliku važnost za dotične područja i također veliku ulogu za okoliš. Znači evo za početne, stvari da je ovo svakako dobro izvješće, a imam i nekoliko napomena koje želim još iznijeti a koje ću iznijeti i u amandmanima. Mislim da je ono što je važno u izvješću kao što je ovo reći da treba krenuti od važnosti ovih e, ovog stočarstva za ekosustave koje oču, koje, e, koje koristi i očuvanju okoliša. I u tom smislu doista to mora biti prioritet, e, posebice što se tiče potpora iz e, zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, vjerujem da što se tiče okolišne politike da se u ovim sektorima odrađuje vrlo važan posao, na to smo već i uputili, da je to povezano i sa E, potporama za ekstenzivnu poljoprivredu. Možda bi još e, bilo i dobro kada bismo e, mogli još jednom pomoći dati dodatnu vrijednost ovom sektoru time što ćemo poticati recimo i dodatnu proizvodnju recimo uzgoj vune, a Znamo recimo da je sektoru problem recimo prodavati vunu u ovom sektoru. No, e, obrazovanje također pastira je važna stvar. No, e, e, važno je da zadržimo one ljude koji su još spremni posvetiti se ovom zanimanju. Mnogi mladi više se ne žele time baviti i ne, ne razumiju se u to. U mojoj mom okruku postoji e, školovanje, odnosno program obuke za ovčare i bilo bi dobro tako nešto održavati kako bismo imali odgovarajuću stručnost ljudi koji bi mogli ostati u ovom sektoru i baviti se e, stočarstvom ove vrste. E, ter, que todos los que estamos aquí... U svakom slučaju stoga potpora u ovom sektoru ne bi se smjela smanjivati. Trebali bismo učiniti sve što možemo kako e, ne bi ni jedan jedini euro, e, euro e, nestao iz ove potpore. I to je također nešto što treba apsolutno jasno reći i na posljednjem, u posljednjem u posljednjem vremenu smo razgovarali o napadima Vukova, imali smo i prijedlog odbora Envi i upravo napade Vukova e, prilično utječu na ovaj sektor. Mark Tarabela, izvolite. Ja se pridružujem kolegama koji su čestitali Ester Kranz Versi na radu. Želim inzistirati na dvije stvari. Ona u uvodnim izjavama KL i stavcima 90.11. spominje posljedice Brexita. S jedne strane, Imamo Argentinu, Brazil, Kanadu, Novi Zeland, Paraguay, Uruguay koji su se već obratili svjetskoj trgovinskoj organizaciji da se e, na ostalih 27 godina prenese kontingent e, suradnje i spravom kažete na kraju ovog stavka 11. da je to prilika koju treba iskoristiti, ne smijemo upasti u ovu, e, ovu zamku, moram biti čvrsti, iskoristiti Brexit u biti, jer neki će reći, pa da li trebamo trpiti i dalje uvoz iz Novog Zelanda koji su ispregovarani kada je pristupila Ujedinja kraljevina 73. i koja je željela dati određene prednosti starim članicama Commonwealtha. E pa sad, ako je nažalost e, Ujedinjena kraljevina odlučila većinom e, svog stanovništva otići, onda sa sobom mora ponijeti svoje obveze i trebamo iskoristiti ove obveze da e, povećamo proizvodnju 27 e, država članica, ovdje mislim na Irsku koja će puno propatiti zbog Brexita, ali nije tu samo Irska, imamo i druge zemlje koje bi mogli iskoristiti od toga. Moje drugo pitanje, dakle, treba paziti malo više na posljedice Brexita i ne dopustiti dakle da nas e, da nam to nanese štetu. A drugo, treba favorizirati dakle, kozarstvo i ovčarstvo u defavoriziranim područjima gdje druge vrste poljoprivrede možda nisu moguće i kao što kažete u stavku četvrtom, tu treba pojačati višestruke pomoći u budućoj reformi ZRP-a i možda imati uvjetnovanost e, kao što je veza sa tlom, dakle da se ne bi favoriziralo e, uzgoj e, u zatvorenim zgradama koji idu na uštrb okoliša. Dakle, Evo, možemo e, dvije stvari jednim potezom riješiti. Dakle, reorientirati e, na 27 država članica ono što je otpadao na Ujedinjenu kraljevinu, ali isto tako trebamo imati uvjetovanost e, sa ciljem zaštite okoliša i jačanje najudaljenijih i ruralnih područja koje su često žrtve postupka raseljavanja. Hvala Senra, sad, zatim Dorfman. Zahvaljujem, majster, na ovom izvješću. Si. Ah, <laughs> Gracias, presidente. Yo también quiero agradecer a Clara, a, perdón, a Esther su trabajo. Y... Zahvaljujem izvjestiteljici na dobro odrađenom poslu. Ester odlično i također mislim da je to također dobro polazište. Mi s naše strane smatramo da bi doista bilo bitno, naravno svakako ćemo u tom smislu podnijeti E, amandmane koji se odnose na biološku raznolikost i e, okoliš. To je svakako e, nešto što uzgoj ovace i koza i omogućuje. Već je puno o tome rečeno, ali posebno u Galiciji je to važno. Tu bi doista bilo bitno osigurati odgovarajuće potpore posebice e, u područjima gdje su učestali i šumski požari. I de apoyo medioambiental sería muy importante, Znači, pitanje je zapravo i održivosti i e, održanja okoliša. još jedna važna stvar, a to je potpora autohtonim vrstama koje doista su u mogućnosti prilagoditi se na odgovarajući način svojem okolišu. Dakle, prije svega trebamo naglasiti da prihodi osoba koji e, rade u ovom području poljoprivrede trebaju biti podupirani na način da postanu održivi. Osim toga trebamo raditi na e, poboljšanju cijena koje se postižu e, od strane proizvođača. Nadalje još postoji jedna poteškoća, a to je faktori koji otežavaju e, prodaju u e, blizini proizvodnje. E, nadalje imamo problem sa napadima grabežljivaca na životinje i o tome se već govorilo i zapravo i potpora u tom smislu se obično isplaćuje tek kad je prekasno ili puno kasnije. Herbert Dorfman. Hvala Ester na ovom e, zanimljivom izvješću. Doista je istina da e, ovčarstvo i kozarstvo posebice u ekstenzivnim e, područjima poljoprivrede i posebice u brdskim područjima su važan izvor prihoda i da je stoga zato doista dobro još jednom razgovarati o tome. A doista sam sretna što je Ester spomenula i temu velikih grabežljivaca, posebice Vukova, E, da ćemo i neke amandmane kako bi se to još dalje podcrtalo. E, sljedećeg tjedna ćemo e, na plenarnoj sjednici upravo o tome razgovarati u okviru Nature 2000 i mislim da imamo i slaganje ko većine klubova u ovom pogledu da treba povećati pritisak na komisiju da se što se tiče napada grabežljivaca učini nešto konkretno. Naime, obično se samo nešto kaže i da se govori o modelima dobre, dobrog suživota. Mislim, zapravo sam si pogledao neke situacije u Europi, ali zapravo nisam siguran da postoje regije koje bi bile takav model dobrog e, suživota i koegzistencije između e, ovaca, koza i vukova. Tako da mislim doista treba više pritiske vršiti na to. Mislim za ovčarstvo i stočarstvo u područjima gdje postoji velika populacija vukova je jednostavno teško i e, treba nekako osigurati e, zaštitu životinja. Znači e, postoji razlik i postoji odjedna mjera, određena mjera u kojoj koegzistencija više nije moguća i nastati će situacija u kojoj će upravo ta stada nestati. A to ne smijemo dopustiti. Ulrich Müller. Hvala, hvala izvjestiteljici na ovom dobrom izvješću sa mnogo dobrih sadržaja i doista vjerujem da mnogo malih uzgajivača koza i ovaca doista uzgojem posebnih vrsta moraju nastaviti sa ovom granom poljoprivrede da je to nešto što nam je važno. Posebice ako pogledamo Alpsko područje, održavanje ovog prostora moguće je samo uz odgovarajući doprinos ovčarstva i e, kozarstva. E, Imam iste zabrinutosti koje je izrazio prethodni govornik što se tiče napada velikih grabežljivaca i vukova. Evo nekoliko primjera. Od C700 Eh, ovaca, iako imaju osam eh, psa, pasa čuvara, 40 ovaca je razderano. Znači samo zaštitne ograde jednostavno neće biti dovoljno. Doista moramo u posebnim područjima eh, razmišljati o regijama bez vukova. Planovi upravljanja, sve je to lijepo, to sve lijepo izgleda na papiru, međutim to u stvarnosti neće riješiti probleme postoje mnogi hibride, e, mnoge hibridne vrste e, pasa i vukova, između pasa i vukova koji još zaoštravaju ovu tematiku. I mislim da u ovom izvješću e, bismo mogli imati vrlo dobre sadržaje koje bi koristilo ovčarstvu i stočarstvu, a posebice i u području drugog stupa u kojemu smo rekli da trebamo osigurati više potpora za uzgajivače koza i ovaca i uključiti u naš tekst. Dakle, i to je još jedan važan aspekt koji treba ovdje razraditi, ali inače u svakom slučaju zahvaljujem na ovom odličnom izvješću. E, kolega Buda, izvolite. depusă, de e, Zahvaljujem izvjestiteljci na ovom poslu. Ovo su doista važni sektori i želim reći također da, je, da su to sektori koji su nepravedno zanemareni u odnosu na stočarstvo, ostatak stočarstva. Jedna, jedna stvar e, koja je posebno problematična za ovčarstvo je nedostatak radne snage u ovom e, sektoru, a uzrok toga je zato što su to takve vrste stočarstva, znači ovčarstvo i kozarstvo obično nezastupljeni u udaljenim područjima i posebice znam da mnogi ovčari, stočari zbog toga zbog tih problema moraju i odustati od svojih farmi. Europska unija trebala bi stoga poticati zapošljavanje upravo u tim sektorima, a ti sektori bi trebali imati potporu iz izravnih plaćanja, te bi se sektor trebao, trebao imati tretman sličan govedarstvu a što se tiče veličine izravnih plaćanja. Također bismo trebali uzeti u obzir činjenicu da E, Ovčari i stočari imaju puno više problema od e, govedara. Naime, postoje danas mnoge sankcije, ali moramo shvatiti da se ovce i koze uzgajaju obično u E, manje dostupnim i težim područjima i e, stoga trebamo i mi osigurati tim e, poljoprivrednicima više fleksibilnosti. Posljednje vrijeme puno se govori o uvozu i povećanju uvoza iz Merkosura ili s Novog Zelanda, no nekako zanemarujemo činjenicu, čini mi se, da te države ne, nemaju iste uvjete, odnosno iste uvjetovanosti E, koje su im nametnute. Naši poljoprivrednici imaju puno više uvjeta koje moraju ispuniti u proizvodnji od e, poljoprivrednika koji proizvode u drugim dijelovima svijeta. Zato kod uvoza iz tih dijelova svijeta moramo se uvijek sjetiti da njihovi poljoprivrednici i njihovi stočari ne ispunjavaju iste uvjete u proizvodnji kao i u Europskoj uniji. Zahvaljujem. E, uvaženi kolege, smatram e, da je ovo izvješće doista vrlo korisno i nužno i čestitam izvjestiteljici na određenom poslu, te želim podijeliti nekoliko zamisli. Kao što znate, Baltičke zemlje i Poljska također su e, suočeni sa velikim problemima što se tiče svinske kuge afričke svinske kuge i e, mnogi poljoprivrednici koji su uzgajali svinje, znači svinjogojstva, prešli su na ovčarstvo, što je odlična alternativa i to je također jedna stvar koju treba spomenuti. Čak i mladi koji su e, nekada uzgajali svinje, odnosno bili u svinjarstvu, sada su prešli na ovčarstvo, a umjesto da e, pređu na a, poljoprivredu žitarice uzgažitarica. Dakle, doista stoga vjerujem da ovom sektoru treba posvetiti više pozornosti i da zaslužuje više potpore. Na primjer, prije 50 godina sektor ovčarstva bio je vrlo rasprostanjen, a sada je ne zasluženo zaboravljen i zapostavljen. Doista u ovom sektoru ima i puno izazova što, se, što je također očigledno i u Litvi. Kada se sve više poljoprivrednika prešlo na ovčarstvo, e, također se pokazalo da e, je ovaj sektor podložan napadima vukovima koji rade puno štete. Možda bi neka od high-tech tehnologija mogla ovdje pomoći, GPS tehnologije i tako dalje. Recimo da se u svaku životinju stavi mikročip ili tako nešto, pa bismo mogli pokrenuti neke pilotske projekte. Prije nekoliko tjedana smo u Litvi imali, dakle, u jednoj, jednom prilikom vidjeli smo kako su vukovi ušli u e, štale i zapravo poklali životinje u zatvorenom prostoru. Tako da je vrijeme da počnemo razmišljati o ovom problemu koji neće nestati samo od sebe. Dakle, trenutno nema dovoljno potpore za poljoprivrednike koji su pretrpili štetu od napada vukova i to je nešto što će trebati riješiti. Zahvaljujem. E, izvolite. Hvala. E, e, primijetio sam da se u izvješću ne spominje jedna zemlja, to je Kina. Naime, e, u Kini golemo raste potreba za ovčim mesom. To su djelomično pokrili Australije i Novi Zeland koji imaju trgovinske puteve s Kinom, što znači da je dio tog mesa koji bi išlo u Europu otišlo već u Kinu. Dakle, postoje prilike koje možemo popuniti. Također postoji i povećana potražnja u Europi. A, također a, recimo sjećam se da su starije životinje koje više nisu bile za rasplod zapravo uspjele i dalje postizati dobru cijenu mesa na tržištu što je dobro svakako na britanskom tržištu postoji višak ovčitina, ali također naravno E, mislim da ipak treba ovdje upotrebiti određenu dozu e, znavnog, zdravog razuma, e, jer je i zajednička poljoprivredna politika nepotrebno otežala situaciju u sektoru. Naprimjer, ako pogledate, možete koristiti alfa-alfu ili uzgajati alfa-alfu ili druge proteinske druge proteinske kulture, međutim to za ovce nije dobro, one trebaju drugačiju vrstu prehrane. Znači to su stvari koje treba e, prilagoditi u e, poljoprivrednoj politici, a koje su dobre i za okoliš. Nadalje, zapravo e, na što se tiče ove zaštite na teškim terenima zapravo to neće funkcionirati a na to su protereni na kojima se uzgajaju ovakve e, vrste. Nadalje, ne razumijem što je rekao Jose Bove što se tiče intenzifikacije e, ovčarstva gdje bi se životinje zatvorile i nikad ne izlazile van. Mislim, e, ekstenzivno stočarstvo je nešto što je dobro, evo prestaću, ali drugima ste dali tri minute Statić, ali dobro. Hvala Stuart, ipak. Hvala vam predsjedniče i hvala izvjestitelju. Ja se potpuno slažem s ovim izvješćem, mislim da trebamo napraviti sve što je našoj moći kako smo podržali ovaj e, sektor časta i kozarstva, to sam u ostalom na, i rekao na odboru, koji je značaj glede e, znanja, dobrobiti životinja i uloge prirode. Navio sam i primjer tog eh, poljoprivrednika koji je nažalost morao odustati od svog eh, uzgoja eh, jer je bio pod pritiskom banaka i propagandom koja se protivi korištenju mesa i konkurenciji i pod pritiskom konkurencije, gdje se ukazuje prvenstveno na konkurenciju iz Novog Zelanda i tu se vidi jasno licemjerje Europske unije. Dakle, ko preferira tu slobodnu trgovinu e, sa ovim budućim e, sporazumom koji će biti kriminalan, e, sporazumom o slobodnoj trgovini koji će biti kriminalan ako bude potpisan. Dakle, mislim da postoji samo jedno rješenje, a to je jednostavno da se traži kraj uvoza ili uspostaviti sustav e, oporezivanja koji će ići biti koristan e, odnosno povoljan za europski sektor proizvodnje i e, početi pregovore sa Australijom i Novim Zelandom, a to uz podršku komisije, u što teško vjerujem, ali ako do toga ne dođe, mislim da ovo izvješće nema nikakvog smisla. Hvala. Hvala, gospodin Flanagan. Zahvaljujem. Evo želim još pozdraviti ovo izvješće u kojem ima puno dobrih stvari, a također i što se tiče reference na ovu posljednju temu na omnibus skupnu uredbu. Dakle, tu se govorilo i o raspoloživosti zemljišta koje će pomoći ljudima u ovom sektoru. Također želim reći naravno da poljoprivrednici trebaju osigurati ispravno korištenje zemljišta a, mislim, nažalost, imamo nepotrebno kompleksne scheme koje uzrokuju probleme sa zemljištima, koje je problem za cijelu Europsku uniju. Jedan od velikih problema u ovom sektoru je da oni nisu dobro zastupljeni za pregovaračkim stolom, što je nešto što se mora promijeniti u budućnosti. I upravo zato oni toliko se oslanjaju na drugi stup, a upravo bi se trebalo osloniti na plaćanje iz prvog stupa ako želimo ozbiljno postupiti ovdje. Naime, kod nas je problem također e, sa e, spaljivanjem drveća za e, borbu protiv klimatske promjena. Naravno da zvuči bizarno kad se to tako kaže, nećemo to riješiti na taj način. Međutim, to je ono što radimo u Irskoj. Na mislim, zapravo se radi o e, e, šumarstvu loše kvalitete koje se navodno radi za dobrobit klime, a zapravo e, time se povlači e, ovčarstvo koje je najodrživija vrsta poljoprivrede, odnosno stočarstva. Znači trebamo spriječiti ova, ovakvu vrstu šumarstva i treba osigurati ekonomske aktivnosti u područjima koje inače ne bi imali ništa. I posebice u Irskoj to, ta, te područja održavaju i irski jezik. Upravo u tim područjima preživljava irski jezik. I zato je očigledno naravno da želimo najbolje za okoliš, e, naravno moramo pomoći stanovništvu. Ako stanovništvu u tim područjima nećemo pomoći, izgubit ćemo našu kulturu i naš irski jezik. I također postoji ta bizarna situacija e, koju imamo s ovim e, trgovinskim sporazima u Novom Zelandu i Australiji. Mislim, ne možemo naravno konkurirati ovim tisućama hektara zemljišta a onda e, dobivamo proizvode na policama koje nisu, nisu slični našim proizvodima, ali se prodaju istovjetni kao našim proizvodima. Imamo i odgovarajuće, trebamo za to osigurati odgovarajuće financiranje, a ovo izvješće je dobar početak. Mišel Danta. Hvala vam predsjedniče, želim se pridružiti čestitkama i zahvalama upućenim izvjesteljici. Puno toga je već rečeno, neću ponavljati. Samo želim ukazati na dvije stvari. Prva stvar, sanitarne prirode. Dakle, kozarstvo i ovčarstvo su po svoje biti jako ekstenzivna e, pokriva ekstenzivna područja kontakti sa divljim divljom faunom su svakodnevni jako česti a znamo danas da to može izazvati brojne bolesti koje smo mislili da su iskorenjene. Mislimo ovdje na tuberkulozu, bruseliozu i druge koje izravno mogu utjecati na gospodarstvo. Ovčarstvo je izravno ugroženo tim tom promiskuitetnošću i mislim da to moramo spomenuti. Imajući to na umu, mislim da bi bilo zanimljivo da naš odbor u suradnji sa odborom za zaštitu okoliša, odborom Envi, organizira mm, eventualno neko saslušanje na tu temu o vezama između domaće i divlje faune. Netko je govorio o svinjskoj kugi. To je još jedna druga tema. Što se tiče vuka, želim reći da sam e, izvojevao od odbora Envi da se napravi studijski boravak u Alpama. U Francuskoj ove godine je deset tisuća ovaca otprilike stradalo ove godine od vukova i možda bismo i mi trebali se pozabaviti ovim pitanjem velikih e, grabeživaca. Hvala Jim Nicholson. Najpša hvala predsjedniče. Želim se također zahvaliti izvjestiteljici i reći da je ovo doista jako dobro izvješće. Kao što je rečeno, očastvo je svugdje zastupljeno u Europi i zastupljeno u regijama u kojima se drugi životne ne mogu niti uzgajati i time se daje doprinos i očuvanju okoliša, osobito u planinskim područjima, na primjer. No, e, očarstvo i kozarstvo jako je uvjetovano tržištem i razumijem ono što su neki rekli o ekstenzivnom tržištu i novozelandskom e, janjetinom nema nikakve usporedbe dakle nije nikakva usporedba moguća između Novog Zelanda i nas e, glede proizvodnje. Mislim da bi to moralo biti pod velikom kontrolom. Mjesto iz kojeg ja dolazim janjetina je jako kvalitetna, jako vrijedna i mislim da bi je trebalo zaštiti Naravno, istina je da ako se bavite ovčarstvom, nikada se nećete obogatiti. Sigurno nećete staviti svoje novce offshore, u offshore banke. Dakle, tko god je ikad se bavio ovčarstvom, jako dobro zna kako tu stvari stoje. No, moram vam reći da što se tiče Brexita i utjecaja, moramo biti oprezni. Dakle, to će imati utjecaja da, odakle sam ja, 50% janjetine ide u izvozi, to su ozbiljni problemi. No, postoje još neke druge važne stvari. Došlo je do smanjenja od 20% izravnih e, ulaganja u čarstvo. Onda se moramo svrnuti na to šta Europa radi. Predsjedniče, evo, želim reći nešto jako važno. Dakle, ranije uzgajivači su dobivali razne pomoći, a sve, sve te pomoći su nestale sada. Dakle, uzgajivači više ne isplati im se držati stoku. Dakle, u mom području e, ljudi raspuštaju, odustaju svojih stada. I budite sigurni ako nastavimo tako, imat ćemo problema sa e, kvalitetnim mesom u budućnosti. To je jedan od velikih problema. I evo, želim reći da u području gospodina Dantana u Savoji imamo e, imamo problema, imaju problema s okolima, mi nemamo tih problema, ali imamo opet e, drugih, e, puno drugih problema. Hvala izvjestiteljici gospođi Rancen Garcia na njenom izvješću. Puno toga je već rečeno, no želim naglasiti značaj kozarstva i ovčarstva i očuvanje bioraznolikosti. Pozdravljam također omnibus prijedlog za sredozemne pašnjake. i ovaj sektor je od vitalnog značaja. Dakle, moramo i dalje pružati podršku sektoru koji je u velikom broju situacija jako ugrožen biti. Moramo se postarati da imamo stalnu proizvodnju i bilo bi dobro pojednostaviti sustav identifikacije koji je dosta opterećujući za male proizvođače. Također želim privući vašu pozornost na sveći broj grabežljivaca, velikih grabežljivaca kao što su Vukovi, to smo vidjeli u drugim regijama i druge grabežljivce, to ima katastrofalne posljedice na krda ovaca i koza. Znam da to već spominjano, ali bilo bi dobro preventivno djelovati protiv takvih napada. Hvala, gospodin Nekov. Hvala, Klara. Želim reći da smo Erik i ja organizirali bilateralne sastanke na jugu Francuske i u Bugarskoj. Ja isto pozdravim takve bilateralne inicijative. No, jedno još, jedna stvar još nije rečena, a to je da nema dovoljno širenja dobre prakse. Pored toga, ono što smo čuli tijekom sastanaka, to je da postoji potreba za lokalnim klaonicama, dakle proizvođači, odnosno uzgajivači ne trebaju se nužno znati baviti marketingom odnosno ne znaju to raditi i možda bi bilo dobro pomoći im da bolje znaju kako prodati i staviti na tržište svoje proizvode. Zatim e, moramo znati učinkoviti koristiti i e, sustav e, zemljopisnog podrijetla. Moramo imati fleksibilni pristup planinskim područjima, to je već rečeno. I zatim jedan od ključnih problema je taj što proizvođači kažu da su im potrebne ljetne i zimske baze kao za uzgoj u planinskim područjima, dakle treba više sredstava. Dakle, trebamo dobiti više resursa. I gornje granice, trenutno gornje granice trebaju biti očuvane ili povišene. Hvala. Hvala sada predstavnici komisije imaju riječ. Hvala predsjednice, hvala i gospođe Rans Garci na izvješću. Blisko smo surađivali s izvjestiteljicom i njenom ekipom. Vjerujem da je to bila jako dobra suradnja na temu oko koje se slažemo, vjerujemo svi da ovaj sektor treba imati podršku sa svih strana kako bi bio priznat kao važan sektor i važna aktivnost u jako specifičnom e, području poljoprivrede. Jednu stvar želim naglasiti na samom početku. Glede podrške mislim da imamo već puno e, sredstava i rješenja spremnih e, za poljoprivrednike putem dobrovoljne scheme podrške za uzgajivače i znate da trošimo 450 milijuna eura godišnje kako bismo e, poticali proizvodnju u onim područjima gdje države članice žele očuvati proizvodnju ovčarstva. Druga stvar radi se o promičbi na unutarnjem tržištu. Također znate da radni program za 2018. predviđa već e, dosta intenzivno veliko sustavno povećanje financijskih sredstava za sve ove inicijative, što je jako važno za naglasiti. Treći aspekt koji je za nas važan je takozvani takzvano europsko partnerstvo za inovacije puno je bilo poziva za dijeljenje najbolje praksi, da se objasni proizvođačima kako organizirati svoju proizvodnju i prodaju eh, ovčeg mesa i što se toga tiče imamo dakle mogućnosti za buduće unapređenje ne samo učarskog sektora već i drugih sektora, dakle vidjeti kako se može bolje organizirati inovativne programe. Također želim reći da u okviru današnjeg omnibusa postoje brojne mogućnosti za e, uzgajivače da se bolje organiziraju. Znate da je vrijednostni lanac jako važan, dakle tu se ne radi samo o proizvodnji jako kvalitetnih proizvoda, već e, i o tome kako ih staviti u e, prehrambeni lanac i prodati ih supermarketima i proizvođačima, potrošačima i da se vrijednuje dakle cjelokupni taj postupak. Također želim reći da što se nas tiče tržišna transparentnost doista želim se pozvati da se osvrne na sve podatke koje mi e, objavljujemo e, o i jako ažuriramo o e, razvoju tržišta. na danas važna rasprava o velikim konkretno o konkretno vukovima. Znamo da je to u žiži zanimanja mnogih i to je jako ozbiljno analiziramo. Mislim da postoji više mogućnosti da se kompenziraju mm, ove mjere koje države članice imaju na raspolaganju. Uvjeren sam da će se to maksimalno iskoristiti. S druge pak strane, želim uput jedno malo upozorenje, jer jasno je da moramo raditi unutar okvira koji postoje. Osobito direktiva o staništima nam daje određenu fleksibilnost glede upravljanja štete koja se nanosi na lokalnoj razini u ovom kontekstu i sve vas pozivam da pokušamo maksimalno iskoristiti fleksibilnost i mjere koje se, su tu na raspolaganju zajedno sa odborom za zaštitu okoliša jer moramo imati njihovo odobrenje naravno a jer ovo nije isključivo tema koja je u nadležnost poljoprivrede. Dakle, moramo imati također i podršku e, javnosti za sve što se namjera poduzeti u ovom kontekstu. Uvijek se želim zahvaliti još jednom izvjestiteljici na njezinu izvješću. Mi smo doista voljni, spremni, željni nastaviti surađivati s vama. Ovaj sektor je doista fascinantan, jako je interesantna i obećavajuća tema. Dakle, bilo bi dobro da nastavimo i želim vam svima još jednom zahvaliti. Hvala vam. Evo, za kraj dajem riječ gospođi Heranica za zaključak rasprave. Hvala svima, svima koji su svoj doprinos, hvala kolegama, hvala predstavnicima komisije koji nam pomažu i s kojima doista uspješno surađujemo. Prva stvar koju treba reći je da postoji čitav niz tema koje su od e, općeg interesa za sve nas i slažemo se oko njih. Zadnja tema na koju se svarnula komisija, to su veliki grabežljivci. Mi smo bili dosta dražljivi glede zaštite okoliša, bili smo dražljivi prema europskim institucijama. U okviru direktive o sataništima i rezolucije koju je spomenula gospođa Aguilera, imali smo neke mogućnosti, no sada smo u situaciji da u kojoj bilježimo sveći broj napada velikih grabežljivaca. I ne bismo toliko trebali raditi na kompenzaciji koliko na izbjegavanju tih šteta. Trebali smo imali korektivne i zaštitne mjere Dakle, trebali bismo biti fleksibilniji i naći ravnotežu između zaštite okoliša i proizvodnje. Također mi se čini da imamo jednu dobru vijest ovdje, naime ova uredba Omnibus. Neki dijelovi ovog izvješća treba će biti, bit će izmijenjeni kada budemo glasali na plenarnoj sjednici. Uredba Omnibus i druge mjere bit će usvojene uz znatne izmjene. Treba tražiti dakle i reći da nas da veliku utjecu na naš e, međunarodni sporazum i tu je pitanje Novog Zelanda, Australije, Ujedine Kraljevine. I mi smo deficitarni tome svemu, to treba jasno reći, moramo imati na umu da trebamo zaštiti svoj sustav proizvodnje kako bi mogao prosperirati i opstati. E sad, uz ovo pitanje o okolišu, moramo također imati na umu da je kozarstvo nezamjenjivo. Uloga šuma je dosta dovedeno u pitanje sa Natura 2000 programom i to je pitanje šumarstva, no ovo kozarstvo omogućuje da se čiste, čišćavaju šume na dosta učinkovit način. Tu je pitanje ekstenzivnog stočarstva. Moramo praviti razliku između nekoliko stvari, naime tu se o prvenstveno ekstenzivnom uzgoju uz dosta slab kvalitetu života. Tu treba živjeti u dosta zahtjevnim i teškim uvjetima. Dakle, to je nešto što moramo imati na umu i priznati. Ja bih htjela da amandmane i ja ću ih uložiti, da posluže tome da se prizna uloga ekstenzivnog uzgoja u tim visokim područjima Europskoj uniji. I zato imamo ovo razdoblje amandmana jer ne možemo se apsolutno svime baviti, to vam je jasno. Dakle, evo s velikim očekujem vaše amandmane. Isto tako želim čestitati nekolicini suradnika koji su radili na ovome. I, želim spomenuti uzgajivačice koje su u Španjolskoj jako dobro umrežene i želim ih pozdraviti. Dakle, uloga žena ovdje mora biti priznata, po mom mišljenju. Dobro, najviše hvala dakle, na svim komentarima. A Jako mi se svidjelo ono što ste rekli o pastirima. Dakle, uloga pastira se gubi i mnogi uzgajivači mi kažu da se u potpunosti ignorira uloga pastira. Bilo je jako teško naći osobe koje s kojima surađivati. Što se tiče inovativnosti, inovacije i istraživačkog rada, slažem se potpuno s tim. Sve treba poslužiti kako bi se poboljšale postojeće prakse i da se poboljša način kako će se proizvodi prikazati potrošačima jer ako zabilježimo pad proizvodnje. Tome tako zato što potrošači nisu prijemčivi proizvodima koji im se nude. Dakle, ovi mehanizmi istraživanja i inovacije su uvijek dobrodošli. Eto, želim svima zahvaliti. Mi ćemo dalje raditi na ovome. Sada se otvara razdoblje postavljanja amandmana, ukoliko možemo surađivati, bilo bi dobro dakle, da to napravimo zajedno i naravno nastavit ćemo s ovom bliskom suradnjom sve do kraja kako bismo došli do najboljeg mogućeg izvješća za ovaj sektor kojem je to potrebno i naravno radimo i u svom vlastnom interesu jer mi kao Evropska unija imamo potrebu s ovim sektorom kako bismo održali ovaj sektor Dakle, vi ste spomenuli da nas možda neke ljudi koji rade kao pastiri e, slušaju na internetu e, ili preko društvenih medija. U svakom slučaju, 23. studenog u 13 sati je rok za podnošenje amandmana, glasovanje će se održati u siječnju. Sada prelazimo na sedmu točku dnevnog reda reforma sustav vlastitih sredstava Europske unije u kontekstu samoinicijativnog izvješća. Izvjestitelj je Nikola Kaputo iz SND-a. On danas nije mogao doći, no Erik Contre će govoriti u njegovo ime i predstaviti nam ovo samoinicijativno izvješće. Erik, izvoli. Hvala vam, predsjednice. Evo, ja ću vas obratiti u ime Nikola Kaputa koji preporuča dubinsku reformu vlasti, sustava vlastitih resursa i uključenje novih vlastih resursa koji će omogućiti da smanji udio RMB koji je predstavljao 74% doprinosa Jasno je da postojeći sustav eh, vlastnih sredstava Europske unije ne funkcionira. Tu imamo sustav eh, kompleksan i nejasan eh, sustav korekcije. Zaključci izvješća skupine na viskoj razini koje je predstavio Mario Monti i o vlastitim resursima zadrže nove preporuke koje bismo trebali uzeti u obzir, kao što je, na primjer, reforma vlastitih sredstava o PDV-u i sustav razmjene kvota emisija Europske unije, te porez na CO2, oporezivanje transporta, porez električne energije i jedinstvenog digitalnog tržišta. Nikola Kaputo poziva sve dionike da dođu do adekvatnih zaključaka glede izvješća skupina viskoj razine u vlastnim resursima i da analiziraju izvedivost preporuka koje bi omogućili da proračun Unije bude jednostavniji, autonomniji, bolji, pravedniji i predvidiviji novi vlasti resursi su važni da se financiraju novi prioriteti Europske unije kao što su migracija, unutarnja sigurnost, obrana i da se kompenzira eh, gubitak 9 do 12 milijardi eura koji mogu biti posljedicom Brexita. Također ukazuje i na to da novi oblici vlastitih resursa mogu biti nužni kako bi se izbjeglo eh, nove troškove od povjernika Ettingera koji, što bi moglo uveliko utjecati na zajedničku poljoprivrednu politiku. Od ključnog značaja je da poljoprivredna prava koja vremen predstavljaju instrument i alat financiranja ZPP-a budu očuvani u buduće kao što se to e, preporučava u izvješću ove skupine viskoj razini u vlastnim resursima s obzirom da se tu radi o jako učinkovitom e, sustavu. Naravno moramo inzistirati na E, dodatnoj vrijednosti ZPP-a e i jačanju prehrambene sigurnosti u budućnosti i inzistirati na nužnosti da se očuvaju prava poljoprivrednika i njihov udio u financiranju Unije. Hvala. Sí, a continuación le, pa-, le pasamos la palabra a los ponentes en la sombra. En primer lugar... Sada riječ dobivaju izvjestitelji u sjeni. E, najprije zastupnik Omeo, izvolite. U načelu želim reći da ono što je izvjestitelj iznio je meni prihvatljivo, no mislim da u našem mišljenju i komentarima moramo snažno naglasiti značenje ZPPA i važnost ZPPA za sigurnost opskrbe hranom prije svega, te također za stabilnost cijena prehrambenih proizvoda jer to pitanje je i dalje vrlo važno. Ono što se dogodilo na tržištu Europske unije u smislu proizvodnje mlijeka i izvoz iz Novog Zelanda i Australije su doveli do porasta cijena, a to je ono što se baš ne sviđa europskim potrošačima. Također se to dogodilo i sa cijenama jaja da je to bilo posljedica primjene određenih pesticida. Imali smo probleme i sa izbijanjem bolesti. Dakle, cijene jaja su porasle i teško je europskim potrošačima to objasniti. Stoga mi smo ti koji moramo zajamčiti sigurnost opskrbe hranom, moramo naglašavati stabilnost cijena prehrambenih proizvoda jer to je posljedica dobre zajedničke poljoprivredne politike. Hvala lijepa. Zastupnik Rope. Hvala. U istinu radi se o jednom vrlo zanimljivom i važnom pitanju. Proračun EU-a ako se sastoji od vlastitih sredstava bi bio nešto što bismo morali pozdraviti jer to bi podrazumijevalo i da preuzimamo odgovornost i to odgovornost za dobro upravljanje izdacima, odnosno prihodovnom i rashodovnom stranom proračuna. No moramo se pripremiti i za buduće izazove obzirom da su određene države članice u nezavidnoj financijskoj situaciji i određena tarifa, na primjer, za porez na dodanu vrijednost, ako jedinstvena tarifa bude utvrđena, nekim državama članicama će biti vrlo teško ponijeti teret doprinosa proračunu EU e, prema e, bruto nacionalnom dohotku. Kada pogledamo BDP, vidjet ćemo velike razlike od 6000 e, eura mjesečno per capita do 120 tisuća eura per capita u drugim zemljama postoji i razlika na tržištu cijenama. Nadalje, što se tiče poljoprivrede i sustav izrava, izravnih plaćanja, do 7% postoji razlika u tim plaćanjima, stoga je donošenje odluke o konvergenciji vrlo važno u usklađivanju i to moramo ozbiljno shvatiti Također, taj prijedlog da se uvede jedna stopa, jedna tarifna stopa, to je nešto po pitanju čega moramo biti oprezni, jer moramo uzeti u obzir sve aspekte, pritom mislim na one koji potpadaju pod kohezijsku politiku i pod zajedničku poljoprivrednu politiku. Sasvim Kozmijuk. Hvala predsjednice. Evo ja želim čestitati nekoliko koji je pokazao na ono što boli, dakle pitanje vlastih resursa i višegodišnjeg financijskog okvira je vječno pitanje od kako sam u Europskom parlamentu jer stalno bavimo tim temama, a da nismo još uvijek do dana današnjeg našli rješenje. Mislim da je parlament danas u potpunosti blokiran jer samo glasa o rashodima, ne o prihodima. Dakle, nužno imati i vlastne resurse. Dakle, možda će Brexit biti prilika da evo, e, iskoristimo to zlo, dakle i da uspostavimo pravi sustav e, vlastnih e, resursa i stanemo u kraju sustavu korekcije na koji je ukazao Nikola Kaputa u svom izvješću. Mislim da postoje nove javne politike koje treba financirati, politika zapošljavanja, sigurnosti, obrane, migracije, te nove politike ne smiju ukidati stare strukturne politike, ovdje mislim konkretno na kohezijsku politiku i naravno na zajedničku poljoprivrednu politiku koja je, podsjećam, jedna od najstrukturnijih politika Europske unije, dakle moramo je zaštiti po svaku cijenu, ne smijemo je privatizirati niti nacionalizirati, već suprotno i trebamo je popratiti i popratiti europske politike i integrirati sve te aspekte, jer e, zajednička poljoprivredna politika tiče se naših građana i njihove prehrane i njihovog zdravlja. Dakle, ne smijemo privatizirati, napuštati, niti nacionalizirati e, poljoprivredu. Učinimo da zajednička poljoprivredna politika se pretvori jedno veliko okupljanje Europe, Europe. No, hvala. Hvala Hvala lijepa. Prva red, prvi redak u prijedlogu reforme, e, o reformi proračuna i u smislu vlastitih sredstava je zapravo otvara jedno novo poglavlje u određivanju proračuna EU-a postoji vrlo jednostavno rješenje da popunimo prezinu koja će nastati zbog Brexita, a to je da povećamo doprinos e, iz bruto nacionalnog dohotka u proračun. E, no, kada želimo e, začepiti bilo koju rupu, moramo najprije u toj posudi koja e, curi popuniti tu rupu. Mnogo Postoje mnogo ljudi koji u okviru ZPPA dobivaju novac, a ne bi trebali. Pa prije što zahtijevamo više novca i e, prije no što ćemo naljevati više tekućine u posudu moramo začepiti rupu. Svima je jasno gdje je ta rupa. I mi u Irskoj imamo problema sa načinom izračuna bruto nacionalnog dohotka. On, naime, izračunava se tako da se uzima u obzir BDP. Možda ste čuli i glasine vezano uz e, ekonomski kolaps od kojega se Irska oporavila. Mi smo se oporavili toliko da je u pretprošloj godini naš rast BDP-a bio plus 28%. E, to se objasnilo kao neto ekonomska vrijednost. To je istinu bilo to jer naše gospodarstvo nije raslo tom stopom. Ne vidim baš da se ljudi voze u, zlat, automobilima, već vidim E, veliki, po velike liste čekanja u bolnicama, ljudi nemaju novaca. Stoga moramo kod izračuna BND-a uzeti nešto realnije od BDP-a, jer BDP se ne odnosi na odraz stanja u određenoj zemlji, već na čistu propagandu. Hvala, Ispanjo. Da, vrlo je zanimljivo. Ja bih se složio sa gospodinom Flemingom vezano uz ovo, ovaj novo poglavlje, jer trenutno prihodi dolaze od carina, PDV-a i bruto nacionalnog dohodka u različitim zemljama. I sada ova razina na visokoj skupini za vlastita sredstva također traži i e, oporezivanje e, vezano uz emisije e, i u sektoru ovčarstva. Nitko nije spominjao poreze na meso, na povrće koje se uzgaja. E, sve je to zapravo suludo. E, moramo reći da svaki puta kada će uključiti svoj traktor će potpadati pod plaćanje te pristojbe vezane uz emisije CO2 koje se ispuštaju u poljoprivrednim vozilima zastupnika Agnju. Vi ne morate brinuti o budućnosti EU, jer će Britanci otići. Dakle, sada možemo zaključno reći. E, prije toga ćemo još jednom dati riječ predsjedniku komisije da nam iznese zaključak. Sa velikim interesom smo primijetili da upućujete na radnu skupinu na visokoj razini predsjednika Montija koji je iznio zanimljive prijedloge za budućnost vlastitih sredstava Europske unije. Znate da ne samo iz razloga koji su ovdje spomenuti, već u situaciji Brexita i je da važan neto uplatitelj napušta Europsku uniju i osim toga to je zemlja koja je bila e, izvor takozvanog sustava rabata i u cijeloj toj situaciji moramo reformirati sustav vlastitih sredstava EU-a, ne samo zbog toga što će nam nedostajati novac, već i zbog strukture starog sustava kojeg jednostavno moramo obnoviti i restrukturirati. Za sada još nema mnogo novih ideja. Komisija će iznijeti svoj prijedlog u svibnju 2018. godine prikupljamo zanimljive ideje i čuli smo neke od izvjestitelja o novim vlastitim sredstvima. U svakom slučaju ćemo ih razmotriti na internoj razini u komisiji. Isto tako, nadovezujući se na ono što su neki od vas spomenuli vezano uz e, koeficijent GA, to je sustav koji je bio uključen kako bi se uspostavila ravnoteža u sustavima između država članica i e, taj sustav BNDA je naišao na veliku potporu država članica jer se smatralo da se radi o poštenoj raspodjeli u odnosu na plaćanje doprinosa u proračun EU-a. Sve to će igrati vrlo važnu ulogu kada ćemo raspravljati o novom sustavu vlastitih sredstava svaki sustav koji bi to trebao zamijeniti mora uzeti u obzir poštenu podjelu tereta u smislu plaćanja doprinosa u europski proračun između država članica. Hvala lijepa. I sada Andre Kontrija u ime zastupnika Kaputa. Enrik. Hvala predsjednice, hvala svim kolegama na komentarima i doprinosu i hvala i predsjednicima komisije. Da. Što se tiče vlastih e, resursa, hitno rješavati ovo. Kao što je sam Nikola Kaputo rekao, dakle, utjecaj Brexita između 9 i 13 milijardi, onda 15 milijardi novih izazova. Ne možemo nastaviti zadovoljiti se da nastavimo temeljeći se na 1% sudjelovanja država članica proračuna Unije. Ako ne promijenimo to pravilo 1% i ako ne ubrzamo postupak eh, vlastitih eh, rada na rasnim resursima, ja sam poput nekoliko puta, dakle, nećemo moći riješiti stvar uzmajući sredstva iz eh, proračuna odnosno proračunskih sredstava ZPP-a i kohezijskih politika, da kao što je rekao gospodin Danov, mi smo sada e, pribijeni u i ne vidim, dakle, budemo računali samo na jedan 1% država članica, riješiti nove izazove i sve nove preuzete obveze Europske unije. Dakle, mislim da ovo izvješće nekoliko puta poziva dakle da se posredstvom da se analizira rad na skupnoj viskoj razini i da se ubrza rad na pitanju vlastih resursa. Hvala. Hvala lijepa. Time prelazimo. Zaključujemo ovu raspravu. Rok za podnošenje amandmana je 27. studenog 2017. godine u 13 sati. I sada možemo prijeći na osmu točku dnevnog reda. Sljedeći višegodišnji financijski okvir, priprema stajališta parlamenta o VFO-u nakon 2020. godine. To je tema koja je usko vezana uz prethodnu temu o kojoj smo upravo sada raspravljali. I time ću odmah dati riječ našoj izvjestiteljici i zastupci Sofiji Ribero. Kada sam se pripremala za danas, željela sam podijeliti moja razmišljanja s vama vezano uz nesigurnost kojom su i neizvjesnost kojom su suočeni naši poljoprivrednici. Kada smo sastavljali ovo izvješće, vi ste, dobro upoznati sa tematikom. Moramo povećati e, prihode moramo imati dodatne resurse i e, strategiju zajednice za suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi. Ovo izvješće je naglasilo potrebu da se, da se pojača, osnaži potpora mladim poljoprivrednicima, malim i srednjim e, poljoprivrednim gospodarstvima, također e, far, poljoprivrednicima koji se nalaze u najudaljenijim regijama i regijama e, koje su u najnepovoljnijem položaju ću u obzir sadašnji financijski model, e, vidimo da je on preopterećen. Ono što bih željela istaknuti jeste da moramo surađivati, moramo se pobrinuti da se uistinu izborimo za prava poljoprivrednika. Poljoprivreda je izložena jednom od najžešćih napada u povijesti, a poljoprivreda je tako bitan dio Europske unije i ona je od presudne važnosti za sigurnost opskrbe hranom, za također e, nakon drugog svjetskog rata odigrala je presudnu ulogu u iskorjenjivanju gladi. Vremena su se danas izmijenila, no ipak našim poljoprivrednicima je potrebna pomoć. Njihovi prihodi su u padu i zapravo neki puta ponekad ne znaju kako će preživjeti oni su izloženi nepoštenim e, trgovačkim praksama, odnosno nepoštenim, nepoštenom tržišnom natjecanju. Treba nam novo europsko zakonodavstvo kojim bismo ih zaštitili pomoću parametara zakona. E, regije koje su u nepovoljnom položaju su najviše pogođene. E, moramo promicati kratke lance opskrbe hranom poljoprivrednici vrlo često moraju napuštati ruralne regije koje su izložene e, depopulaciji, demografskim pritiscima, to vrijedi zapravo za sve nas. Nije provedena nikakva konkretna ocjena učinka. Trgovina je bitna za Europsku uniju, no mora postojati kompenizacija. Ako Europska unija pobjeđuje, onda svi u Europsku uniji moraju pobjediti, a ne samo njih nekolicina, drugi se moraju zadovoljiti mrvicama imamo najniži proračun za poljoprivredu u posljednjih 30 godina, čak i ako uzmemo u obzir ekološke mjere i postoje e, neki drugi troškovi. E, Ujedinjena kraljevina nas napušta i izgledi stoga postaju sve pesimistični. svi potrošači e, moraju razumjeti da je ZPP od presude važnosti ako želimo imati proizvodnju hrane po prihvatljivim cijenama. Ne smijemo strahovati od toga da branimo proračun za ZPP i zato ja i dalje ostajem predana tom cilju i uvjeravam vas da čujete sve što je moje moći zajedno sa izvjestiteljima u sjeni, da naše mišljenje bude snažno i da Europski parlament može snažno braniti naše poljoprivrednike i računam na vašu pomoć u osnaživanju ovog dokumenta. Hvala Sofija. Clara Aguilera. De la sombra de mi grupo. Zahvaljujem. Kao izvjestiteljica za svoj klub, evo htjela bih reći kako je naše mišljenje o ovom izvješću. Hvala Sofija, mislim da je ovo izvješće doista dobar, dobro polazište. Jedino što me brine ovdje je vremenski okvir. Naime, to treba biti dovršeno na vrijeme za proračunski odbor kako bismo uključili ove sve različite stvari koje smo ovdje rekli kao e, naravno što je rekla izvjestiteljica, nam se da će dobiti većinsku potporu ovog odbora, jer puno je toga uključeno ovdje, uvijek je toga puno uključeno ovdje kada govorimo o pitanjima višegodišnjeg financijskog okvira. Svakako je to važno, jer možemo mi dizajnirati politike kakve želimo, ali ako ne postoje proračunski resursi da se ispune, onda to će sve samo nestati onako. Dakle, naš ključni prioritet ovdje je održati mm, jaku poljoprivrednu, zajedničku poljoprivrednu politiku. E, svakako bit će potrebne određene izmjene, naravno, ali u tom postupku trebamo osigurati da u najmanjem, e, u najgorem slučaju osiguramo barem jednaku razinu proračuna ukupno. Druga stara, e, nešto što je rekao i povjerenik Oettinger, je ovo e, izgledi za sufinanciranje. Mislim da se u našem izvješću moramo doista usprotiviti otvaraju mogućnosti sufinanciranja u prvom stupu. Ako želimo zadržati e, e, e, poljoprivrednu politiku koja će biti doista europska, onda prvi stup mora biti financiran isključivo iz europske razine. Ako se uđe tu u sufinanciranje, završit će se na kraju sa nacionalnim politikama koje će utuđivati cijeli smjer. Znači, važno je zadržati ukupnu razinu resursa, ali i odbiti zahtjeve za sufinanciranje u prvom stupu gdje bi se onda e, došlo do diferencijacije unutar e, ZPP-a. To je ono što treba naglasiti nadalje. E, Poljoprivredni sektor e, ulaže puno napora i u okviru okoliša u borbi protiv klimatskih promjena. To je svakako nešto što je potrebno. Znači, nije da proračun ide samo u poljoprivredu e, kao gospodarsku aktivnost, već e, sudjeluje u naprema za očuvanjem okoliša i borbu protiv klimatskih promjena. To je još jedna stvar. Zatim, u stavku e, šestom izvjestiteljica govori o e, prednosti jednom pravnom okviru. To je također nešto što treba naglasiti i nadam se da će to biti ispunjeno unutar ovog e, mandata ovog parlamenta i nadam se da već E, na proljeće će ono što je obećao povjerenik Hogan e, dovesti do odgovarajućeg okvira za lanac opskrbe hranom koji će omogućiti borbu protiv nefer trgovinskih praksi. No to se možemo vratiti, no svakako e, ne treba nam novi pravni okvir, nego ono što je obećao povjerenik Hogan bi trebao biti dovoljno u ovom smislu. Te na posljedku pitam se je li važno imati široki niz mjera ili imati mjere koje su jasne i pojašnjavati zašto se događa da u 21. stoljeću moramo održavati potpore. Mislim, važno je da održimo većinsku potporu ovom izvješću. Te je posljednja stvar, dakle svima moram reći da je E, uveden novi namet e, za e, stolne masline, španjske stolne masline od strane Sjedinjenih država, jer oni smatraju da potpora iz EPP-a našim poljoprivrednicima vodi do dumpinga na američkom tržištu, pa su uveli carinsku barijeru 6%, Naravno da to nije povezano sa višegodišnjim financijskim okvirom, na to je ozbiljno pitanje i to je zapravo napad Sjedinjenih država na zajedničku poljoprivrednu politiku i nadam se da će i povjerenik i mi svi skupa e, uspjeti obraniti za zajedničku poljoprivrednu politiku. Hvala gospodine Kužmjuk. Ja također želim čestitati našoj izvjestiteljici na ovom vrlo kompleksnom izvješću. E, želim naglasiti još jedan argument. Za obranu razine financiranja koje smo imali do sada. Gospođa Aguilera je to spomenula, a to su dodatni nameti koji se nameću zajedničkoj poljoprivrednoj politici, znači o zaštita okoliša, zaštita krajobraza i tako dalje. To su dodatni zadaci koji se redovno, e, koji se na redovnoj osnovi uvode u, zajedničku poljoprivrednu politiku. Još jedna stvar koju želim spomenuti, i to je spomenuto u točki četvrtoj, radi se o nastavku procesa unifikacije plaćanja u zemljama članicama. Kao predstavnik jedne novije države članice, Poljske, rekao bih da bi u novom e, proračunskom razdoblju e, harmoniziranje plaćanja između novih i starih država članica treba biti dovršeno i opravdanje za diferencijaciju možda je bilo validno u prvom e, dijelu našeg razdoblja zbog recimo nižih troškova proizvodnje u novim zemljama i tako dalje. No, međutim, sada su ti troškovi isti ili imamo čak i podatke koji pokazuju da niz troškova, posebice zaštitu bilja, na primjer, zapravo su u zapadnoj Europi niži nego u istočnoj Europi. Znači nema više opravdanja za ovu diferencijaciju jer poljoprivredni proizvodi iz svih zemalja prodaju se na jednom jedinstvenom tržištu. Znači na kraju završavamo s nečim što je nepravedna konkurencija i tržišno natjecanje. Znači, e, ovu harmonizaciju bi trebalo dovršiti u sljedećoj e, financijskoj perspektivi. Hvala predsjedniče. Europskoj poljoprivredi potrebna je i vidljivost i stabilnost. Sve je jedan mogućnost da se to napravi, no potrebno je da bude dovoljno dugotrajan, a financiranje ZPP-a treba biti na na razini. Ne smijemo zaboraviti da smo u, svijetu gdje glavne zemlje, najveće zemlje, dakle SAD i Kina, ulažu puno više u poljoprivredu od Europske unije. Klara Aguilera s pravom inzistira i naglašava licemjere SAD-a po tom pitanju. Potrebna su nam sredstva kako bismo se suočili s raznim sanitarnim klimatskim e, krizama i volatilnosti, nestalnosti cijena koje dovode u pitanje brojne sektore europske e, poljoprivrede. Moramo također pojednostaviti postup, postupak i podržati naš e, sektor poljoprivrede. Komisija treba, kao što je to rekla Sofija Ribero, izvjestiteljica, treba podržati ZPP cjelokupno i u tom smislu može računati na nas. Hvala. Gospodin Zahvaljujem predsjedniče. Svi se slažemo i shvaćamo da Brexit nameće razne probleme, uključujući i u sektoru ZPP-a. Postoje dva načina. Postoje dva načina, ili da se smanje cjelokupni proračun, i da se uvjeri zemlje članice da financiraju ovu razliku koja bi se mogla pojaviti u budućnosti. No, obzirom da e, ZPP sada e, dobiva većinu resursa e, za razliku od 60% koje, koliko je to bilo u doglednoj prošlosti. Možda je to dovoljno što se tiče rješavanja određenih kriza u ZPP-u. Govorim i o recimo migracijskoj krizi i politici susjedstva. Možda bi se moglo sredstvo preusmjeriti u te krize, a ne usmjeravati samo sredstva u opći proračun. Možda bismo trebali ovdje povući određenu crtu. Naime, Razmišljam o tome kada kada će se Europska unija eh, doći u situaciju kada svojim, zbog uvoza neće više moći konkurirati na drugim zemljama, a također eh, što se tiče rezerva ima, eh, i pričuva. Recimo, maksimalna potpora po poljoprivrednom gospodarstvu je nešto što bi možda trebalo utvrditi neke gornje granice, recimo 100 tisuća, 150 tisuća po poljoprivrednom gospodarstvu. Naime, velika poljoprivredna gospodarstva mogu diverzificirati svoje aktivnosti ili otići u alternativne aktivnosti. Još jedan važni faktor su je nepravedni sustav e, plaćanja. Naime, ako prodaji na malo i prodaji na veliko dopustimo da utvrđuju cijene kako žele, nećemo doprinijeti poboljšanju situacije u ruralnim područjima i na gospodarstvima. Stoga bi komisija trebala istovremeno dati predloge kojima će riješiti ova pitanja. Kolega iz Poljske je rekao da je došao trenutak da se e, dokina ova razlika između starih i novih zemalja članica. Europska unija je jedna. Imamo e, jedinstveni pravni okvir. I sada kad govorimo o raznim mjerama u poljoprivrednom sektoru, o okolišnim mjerama, one su iste za Litvu ili Njemačku, ali plaćanja se znatno razlikuju i ljudi tu situaciju ne razumiju zašto je to tako. I stoga je došlo vrijeme e, za drugačiji pristup. A ovaj element upravljanja krizama također po mojom mišljenju vrlo važan. Naime, kriza će biti u budućnosti na koje države ne mogu utjecati same i to je jedan element koji treba biti snažno zadržan našim politikama. Također trebamo zadržati i u javnoj nabavi načelo kratkog lanca, znači e, zacrtati to kao obvezu da se poštuje to načelo. Izvjestitelj sjeni. Zahvaljujem. E, znamo koji su izazovi ZPP-a, e znamo da se te izazovi rastu, naravno što se tiče proračuna posebice, pa je vrijeme da prepoznamo i pogledamo koje su stvarne prednosti ZPP-a e i gdje Europa i zemlje članice imaju najviše koristi od toga. Po mom mišljenju te prednosti dolaze od sigurne opskrbe kvalitetnom hranom i također e, vrijednosti ruralnog i regionalnog razvoja te e, u povjerenju da možemo znati da najbolja hrana na svijetu dolazi iz Europske unije. A sada kada pogledamo kako se alocira proračun, to treba biti na način da osigura ovo što sam rekao. I najbolja vrijednost iz proračuna dolazi kada novac usmjeravamo prema E, malim i srednjim poljoprivrednicima. postoji do, doista velika nepravednost e, u distribuciji plaćanja iz EPP-a i u mnogim slučajevima to potkopava argumente koje e, držimo za zadržavanje cjelokupnog ZPP proračuna. Znači, ovaj odbor i drugi odbor u europskim institucijama trebaju to prepoznati da treba izmijeniti ovu dinamiku ZPP-a. Nadalje moramo zatražiti da se cjelokupni proračun zaštiti u proračunu za ZPP i da ostane negdje oko 4 milijarde eura. I mislim da ako želimo europskim građanima reći da ovaj nedostatak treba pokriti novim porezima E, ili povećanjem doprinosa iz zemalja članica, mislim da nećemo baš dobiti veliku i široku potporu za to, ali ako kažemo da želimo zaštititi ZPP i omogućiti drugim programima, posebice recimo potrošnju za vojnu i sigurnost, e, da ćemo smanjiti njihov dio proračuna, mislim da bi to osiguralo široku potporu i to bi trebao biti e, fokus ovog odbora. Hvala. A sada popis e, daljnjih govornika. Zahvaljujem izvjestiteljci na poslu koji je već odrađen na ovom izvješću, a što je od velike važnosti za budućnost, e, izvjestiteljica se može osloniti na moju potporu i suradnju. Poljoprivreda je u posebnom riziku u odnosu na druga, druge sektore gospodarstva jer je pod većim utjecajem klimatskih promjena i trenutne nestabilnosti cijena u poljoprivredi zbog e, čega poljoprivrednici mogu preko noći izgubiti svoje prihode. Osim toga, poljoprivreda igra ključnu ulogu u održavanju ekonomskog tkiva E, ruralnih područja i važno je također za cijelo društvo od proizvodnje hrane do održavanja zemljišta. Zato je važno imati ZPP sa snažnim proračunom i također trebamo održati perspektivu budućnosti za naše poljoprivrednike kako bi zadržali poticaj da rade u sektoru i ostanu u sektoru i to je ono što moramo pokazati u dolazećem višegodišnjem financijskom okviru pokazati koja je važnost propisnog proračuna za ZPP. Ali osim samo potpore poljoprivredi u budućnosti, moramo imati pozitivnu diferencijaciju za nasjetljivija područja i želim vas toga podsjetiti da je početkom godine komisija iznijela e, pozitivnu procjenu e, e, programa koji su, se odnose na e, najudaljenije regije Europske unije, znači to, koji igraju ključnu ulogu za okoliš, gospodarstvo i društvo. Treba osigurati naravno e, učinkovito korištenje europskih fondova. E, Poljoprivrednici i regionalne organizacije su naravno i rade na tome da to osiguraju. Pa trebamo prepoznati važnost ovog instrumenta i braniti ih te jačati proračunske e, stavke za to u višegodišnjem financijskom okviru za sljedeće razdoblje. Hvala gospodine Kalinovski. Zahvaljujem predsjedniče. Ja također želim zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljici i posebice na tome što je naglasila u tekstu ne samo potrebu održavanja sadašnje razine financiranja iz EPP-a, nego zbog činjenice da imamo redovne krize i da postoji potreba za razvojem instrumenta za ublažavanje fluktuacija cijena. Ali moramo biti realistični imamo i ovih 4 milijardi eura e, rupe koja će nastati izlaskom e, Ujedinjene kraljevine zbog Brexita, da ne spominjamo ne izazove zbog migracije, sigurnosti i tako dalje, gdje će se e, raditi o možda nedostacima u milijardama koje će možda isto nestati iz ZPP-a. Tako da Mislim da ovaj predlog za povećanjem doprinosa od strane zemlja članica je nešto što je e, razuman pristup kako bi se održala ukupna razina financiranja iz EPP-a, ali kao zastupnici parlamenta trebamo osigurati, odnosno trebamo znati da zemlje članice vjerojatno neće biti voljne povećati svoj dio plaćanja. Pa Mislim da ne bi trebalo reći ne mogućnosti sufinanciranja od strane zemalja članica, ali ne kao dobrovoljne scheme, to bi bilo e, protivno tržišnom natjecanju. No, ako u nekoj hitnoj situaciji omogućimo zemljama članicama da isplate određeni novac poljoprivrednicima ili da imaju samo plaćanje iz epp p-a do razine koja je E, utvrđena sa ovom smanjenom razinom zbog Brexita, to ne bi e, utjecao na tržišno natjecanje. Nema poljoprivrednicima je svejedno od kuda dolazi novac, nego žele samo biti kompenzirane za sve ove nove zadaće koje smo im nametnuli našim politikama. Znači, trebalo bi, po mom mišljenju, u hitnim slučajevima e, omogućiti sufinanciranje. Ne dobrovoljne scheme, nego sufinanciranje ali ne e, e, više od gubitaka iz bivšeg razdoblja financiranja. Hvala, Eri a zatim gospođa Hans. Hvala predsjedniče. Evo, i ja želim čestitati Sofiji Ribeiro, našoj izvjestiteljici, za ovo izvješće i želim čestitati na kakvoći prijedloga. Ne bih želio da se ZPP pretvori u kolateralnu žrtvu nedovoljnih e, ambicija Europske unije. Postoji preduvjet i postoje pitanja koje se moramo najprije postaviti, a to je da li Europska unija ima ambiciju igrati određenu ulogu među velikim igračima i ovo pokriva i pitanje višegodišnjeg e, financijskog okvira i onoga što je Nikola Kaput, i izvješća Nikola Kaputa. Dakle, ne možemo biti istovremeno i ambiciozan kontinent i, i ne dovesti u pitanje pravilo od 1% i ne, imati vlasta sredstva u Europskoj uniji. Jer, evo, imamo, dakle, tu situaciju Brexita i novih izazova ispred e, s kojima se suočavamo, dakle nećemo moći riješiti probleme. Dakle, sigurno, sigurno sam da ćemo morati e, izvlačiti sredstva iz politika Unije, kohezijske politike ili zajedničke poljoprivredne politike. Jer što se nas tiče na raznim poljoprivrede, moramo shvatiti da poljoprivreda nije sektor poput bilo kojeg drugog. To je rečeno i to trebamo ponoviti jer tiče se i zdravlja i zdravlja 500 milijuna europljana i utiče i na okoliš, e, tiče se i općih dobara, zraka, vode, zemlje. Dakle, potrebno je imati javnu politiku koja će biti prilagođena i uvjetovana posredstvom mjera koje uspostavljamo. Naravno, ne možemo pratiti i pomoći apsolutno svu poljoprivredu, ali moramo u otvornom svijetu kakav je danas imati regulativne političke politike kako bi pitanje zdravlja bila u žiži naših rasprava, pitanje okološa bilo u žiži naših politika, pitanje očuvanja e, teritorija treba biti prisutno u onome na čemu ćemo raditi u budućim godinama i to pitanje uvjetovanosti mora, kao što je rečeno u izvješću, mora biti ključno. No istovremeno ne mislim da ne smijemo miješati europsku viziju i baviti se pitanjem e, renacionalizacije i po tom pitanju mislim da trebamo odbaciti pitanje sufin, eventualnog sufinanciranja u prvom stupu jer o tome se ovdje ne radi. Što se tiče trajanja pak e, i tu se slažem sa onim što izvjestiteljica kaže, ja sam Više, više, više rađe bih e, imao ZPP od deset godina, jer potrebno je imati preglednost u poljoprivredi i ne bi trebalo raditi na tome da sljedeći višegodišnji financijski okvir ne bude sedam godina, niti pet, već deset godina. Ja zaključujem na sljedećim. Buduća pitanja su pitanja 2050. i ambicija da se prehrani devet milijardi stanovnika, a 2050. to je tri puta deset godina. Dakle, sada moramo donijeti važne odluke o poljoprivredi, jer suprotnom se radi o našoj prehrambenoj sigurnosti ukoliko e, ne donesemo adekvatne odluke već u ovom sljedećem e, financijskom, višegodišnjem financijskom okviru. Gospođa Garcia, najviše hvala. Želim čestitati Sofiji na njenom radu. I sve želim podsjetiti da ona poziva države članice da povećaju svoj proračunski doprinos. Ja mislim da je to najpravedniji sistem po mom mišljenju države sa najvećim, najvišim prihodima trebaju da više sudjelovati, a one čiji su prihodi manji, manje doprinosti. Građani će to opravo, e, će se složiti s tim. Mislim da ako se budemo se borili za jaku zajedničku poljoprivrednu politiku, eh, ako svi želimo imati jake, jak zdrav okoliš i ruralno područje i istovremeno kvalitetne prehrambene proizvode, onda moramo povećati doprinose država članica Moramo izbjeći scenarij rezova u ZPP-u, izbjeći renacionalizaciju ZPP-a. Jer ako države članice počnu surađivati u plaćanju prvog stupa, onda će početi donositi odluke, onda više nećemo znati što će tu dešavati. Ako države članice budu odlučivalo o ZPP-u, onda se bojim da će E, naše ovlasti biti puno manje. Dakle, moramo imati jaku politiku, to mora biti najjača politika, jer to je jedna od politika koja je najbliža građanima. Hvala, gospođa Miller. Da, zahvaljujem izvjestiteljici. Svi znamo da odgovarajuća financijska potpore temelj za proizvodnju visokovrijednih živašnih namirnica u svim dijelovima Europe i mislim da moramo se dogovoriti oko toga da će i u budućnosti izrasti e, izazovi što se tiče zaštite okoliša, više kontrole, sigurnosti namirnice i hrane. I sada kad recimo razmišljam samo o ovoj raspravi o sredstvima za zaštitu bilja, Ovdje se e, također povećavaju zahtjevi prema poljoprivrednicima i koji će trebati biti financirani iz poljoprivredne politike. Naime, poljoprivrednicima je potrebna planska sigurnost i mi moramo ovim izvješćem dati jasan signal e, prema budućnosti i osim pojednostavljenja također e, moramo zadržati u vidu i odgovarajuće financijsko za održavanje financijskog okvira. Posebice zahvaljujem izvjestiteljici na točki 2 koji je unijela u svoje izvješće. Naime, doista informativne kampanje u Europi e, i ono što se može postići s tim novcem je doista e, bitno jer e, taj nam se novac zapravo želi oduzeti i mislim da je prava informativna kampanja pravi put ovdje i također želim da se zadrže izravna plaćanja te da se višegodišnji financijski okvir proširi na sedam godina. I mogu reći u ime našeg izvjestitelja u Sjeni, u gospodine Takule, koji je nažalost bolestan, da ćemo tu također gledati prema budućnosti i dati amandmane koji će ići u smjeru jačanja poljoprivrede i e, dati jači signal prema javnosti. Mišel Dantana, izvolite. Hvala predsjedniče. ja želim zahvaliti kolegici Ribero na doprinos koji je jako zanimljiv. Mislim da se uvijek moramo moramo uvijek imati na umu da je prvi cilj ZPP-a taj da bude zajednička prehrambena politika Europske unije. Naš cilj je prehraniti 509 milijuna građana i jako dobro znamo da je to moguće u zadovoljavajućim uvjetima danas samo zato što proizvodi se kreću među državama članicama, neki proizvodi više voća, neki žitarica, povrća, ali kretanje proizvoda i veliko tržište su ti koji omogućavaju europskom stanovništvu da imaju najsigurniju prehranu na svijetu po cijeni koju smatramo i dalje previsokom, vremeno koja ne omogućava poljoprivrednicima da budu adekvatno plaćeni. I e sad kad podijelimo 50 e, milijardi sa 7 milijuna gazinstava, dobijemo pomoć koja je manja od 600 eura mjesečno. Dakle, mislim da moramo biti realni glede toga o čemu govorimo. A istovremeno moramo biti savršeno jasni. 95% proizvodnje koje se stavlja na tržište potječe iz 20% najučinkovitijih e, eksploatacija. To je stvarnost i oni su ti koji sudjeluju u prehrani određenog dijela stanovništva iz drugih krajeva svijeta. Jedan kolega je spomenuo da treba prehraniti 9 milijardi stanovnika. Ne mislim da je na Europi da ih prehrani sve, ali se slažemo da je Europa ta koja treba sudjelovati u ishrani jednog dijela tih 9 milijardi. Mi imamo jedno imamo tržište e, susjedstva, bliskog susjedstva, mislim ovdje na jug e, sredozemlja, koji računaju sa ZPP-om e, za svoju prehranu. Dakle, mi trebamo tražiti da se proračun ZPP-a u najmanju ruku odčuva i da se borimo protiv svih pokušaja podjela i sufinanciranja i renacionalizacije. Jer parceliziranje našeg tržišta to bi izazvalo ponovno dopuštanje e, nacionalnih standarda, kriterija koji bi našu zajednicu činila fragilnijom i koja može onda dovesti u pitanje prehranu našeg e, najugroženijeg stanovništva. Dakle, kada govorimo o prehrani, moramo misliti na sve. Hvala Mišel, sada kolega Flanagan. Hvala vam na jako zanimljivom nacrtu izvješća. Slažem se s velikom većinom toga svega. Glede točke pet, moram predložiti jednu promjenu jer se tu govori o kontinuiranoj podršci onih koji su najvećoj potrebi. Vidim da se namjerava povećati kovertu, no ne bilo točno reći da smo imali podršku za najugroženije. Dakle, ako se kaže nastaviti podržavati najugroženije, to je netočno. I evo, e, kada se govori u razrješnicama, e, treba znati da 4% izravnih plaćanja si dijele e, manje od manji dio korisnika koji dobivaju oko 200 na manje od 200 eura godišnje. Točka druga govori se da se kampanja E, treba financirati iz proračuna. To bi bilo divno kada bismo imali valjanu distribuciju ZPP-ovno, p-a, kako trenutno stvari stoje, informacijska kampanja je takva da imamo poljoprivrednike, imamo ljude kao što je Larry Goodman, engleska kraljica, koji dobivaju stotine tisuća eura. Kakva je to kampanja? Mi olakšavamo život bogatima i ugrožavamo siromašne. Dakle, ne možemo voditi kampanju ako je tome ako je situacija takva. Netko ko nikad nije živio na selu, na poljoprivrednom gazdinstvu, već e, živi u sredinu grada, e, vidi koje su dobrobiti ZPP. E Moj otac je bio stolar i sve što je radio na selima bilo je financirano od ZPP-a. Dakle, ja znam što je dobrobit, koje su dobrobiti ZPP-a. Sada kad se osjećamo na ZPP-a i utjecaj na pogranične zemlje, čak i bez povećanja financiranja i bez davanja e, novca poljoprivrednicima, e, vidimo da imamo smanjenje plaćanja i to je situacija u kojoj Donny Gold će opet dobiti 11 milijuna e, više tako dalje. Dakle, one zemlje koje će biti najugroženije Brexitom e, će dobiti pomoć u biti jer neće morati više ulagati. ZPP bi mogao biti sjajan, ali ne vidim kako možemo reklamirati e, ove donacije i financiranje kraljičinih e, dijamanata. Hvala Flanagan, kolega Bogović. Zahvaljujem. Slažem se sa većinom onoga što je rečeno do sada. Doista izazovi su stvarno veliki koje u ovom financijskom razdoblju će uz, prouzročiti Brexita i druge obveze iz e, proračuna. Znači, potrebna je doista iskrena rasprava o tome kako osigurati odgovarajuća sredstva za ovo područje o kojem govorimo, znači za zajedničku poljoprivrednu politiku. Od toga jako je važno da i mi po mojem uvjerenju budemo sigurni da jedno od ključnih e, područja koja trebamo e, postići je e, razumijevanje gospodarstva, razmijevanje cjelokupnog gospodarstva za poljoprivredu, jer za one koji se bave poljoprivredom su ostali manjina koju sve manje ljudi razumije, zato cijelo je ovaj pritisak na područje recimo gnojenja, pesticida i tako dalje. To je nešto što je potrebno jačati svijest e, u Europi da e, poljoprivrednici e, će imati velike izazove i da će trebati osigurati načine na koji će moći osigurati dovoljnu proizvodnju hrane za Europe. I također moramo shvatiti također da se one brinu i za zdravlje i za okoliš i tako dalje i da je to potrebno financirati iz europskog proračuna i zato će trebati jedna organizirana i temeljita rasprava o tome jer inače ćemo zapasti velike opasnosti. A što se tiče inovacija u poljoprivredi, uvijek govorimo o preciznoj poljoprivredi, po kojom ćemo malim mlađim poljoprivrednicima omogućiti da se odluče za to zanimanje, za malo lakše uvjete rada i veći e, i veće prihode jer ako ne budemo nadahnuli više mladih da se odluče za poljoprivredu, za 10-15 godina imat ćemo veliki problem. Niko, ko će se baviti poljoprivredom u Europi? I još jednu stvar koju podupirem i e, u ovim pripremnim djelovanjem e, sa gospodinom Sanijem se slažem e, je digitalizacija, dakle pametna, pametni gradovi. Znači da se ova digitalizacija koja se uvodi kao poslovni model se uvodi i u ruralnim područjima kako ruralna područja ne bi zaostale. To su osnovne infrastrukture koje je potrebno izgraditi u, kako bi se na selu omogućile sve mogućnosti E, i u okviru socijale, zdravstva i tako dalje i uz osnovnu poljoprivrednu djelatnost i da pokušamo pomoću tih tehnologija i iz drugih e, fondova Europske unije očuvati ekonomsku aktivnost na selu, naseljenost i također poljoprivrednicima omogućiti još eventualno neki drugi prihod, prihod ako e, zemlje površine neće biti dovoljne za e, odgovarajući prihod iz poljoprivrede samo. Hvala. Hvala Martin Heusler. Ah, A, gospodin Hojsler iz predsjednik komisije, dakle imate isto prezme kao kolega, dakle izvolite, komisija ima riječ. najprije hvala što mi pružate mogućnost da vam se obratim s par riječi. Najprije Želim reći da je čitav niz vas iznio sugestije, prijedloge o smjeru kojim će ići ove politika u budućnosti. Jasno će vam biti da ću vas pozvati da u sljedeću srijedu dođete ovdje kada će povjerenik eh, Hogan eh, predstaviti komunikaciju o budućim orijentacijama ZPP-a. Tada ćete sigurno imati jako živu raspravu. Što se tiče tema povezanih uz višegodišnji financijski okvir i proračun za poljoprivredu. Ne, nekolicina vas je izgovorila riječ nesigurnost i činjenicu da je potrebna stabilnost sektoru. Mislim da se komisija u potpunosti slaže s vama, međutim, kao što znate, mi smo suočeni s jako velikim izazovima, ima rezova i bit će rezova zbog toga što jako važna zemlja izlazi iz Europske unije i ima čitav niz novih politika koji, kojima je potrebno veće financiranje. Povjerenik Hotting, Hottinger je rekao da kada te dvije stvari udružimo, tu će biti veliki pritisak zbog toga na budućnost višegodišnjeg financijskog okvira i svih eh, mogućih rashoda. Pomenuli ste također i pitanje sufinanciranja. U dokumentu koji je u lipnju ove godine objavljen o budućnosti financija Europske unije, tu je izneseno određen broj elemenata o tome da se vidi kako povećati kako pokriti određene jazove Sufinanciranje je bio jedan od elemenata o kojem se samo, koji se samo spomenuo za raspravu. Komisija ga sigurno nije gurala, najmanje povjerenik Hogan, no to je otvorena rasprava jer to je jedna od mogućnosti da se olakša pritisak na određene poljoprivrednike ukoliko bi došlo do rezova u ZPP-u. Spomenuli ste inicijativu spomenuli ste nepravedno tržišno natjecanje, to nije povezano uz VFO sredstva, već e, uz uspostavu valjanih uvjeta da sektor poljoprivrede može biti konkurentni u prehrambenom u lancu prehrane i na proljeće 2018. godine komisija će iznijeti svoje konkretne prijedloge o tome kako pomoći sektoru poljoprivrede da se ojača njegov položaj. Neki od vas spominjali ste i vanjsku konvergenciju, dakle, pomoći koje dodjeljuju određene države članice. Dakle, postoji potreba da se rješava i to pitanje u, budućim, u okviru budućih politika. Samo želim razjasniti da se ovdje ne radi isključivo o razlikama istoka i zapada, kao što ovdje naglašeno, postoji određen broj razlika između 27 država članica i to nije nužno povezano isključivo uz e, nove države, takozvane nove države članice. Netko je rekao da je udio ZPP-a smanjen sa 60 na 40%. Samo to želim razjasniti. 70. godina prošlog stoljeća bio je veći udio zpp u proračun Europske unije, ali tome je bilo tako samo zato što je proračun bio puno manji i bilo je manje politika, dakle tada nije bilo kohezijske politike, tako da ne biste trebali iznositi argumente govoriti da je proračun ZPP-a uveliko smanjen tijekom e, godina, već e, bolje reći da je ostao poprilično stabilan no naravno njegov relativni udio u u ukupnom povećanom e, proračunu je prirodno prirodno smanjen. Neki su rekli da treba mm, da treba povećati proračun ZPP, ja to ne mogu komentirati, samo mogu reći da rasprave među državama članicama ne idu nužno u tom smjeru. I bilo bi jako teško za budući višegodišnji financijski okvir to realizirati jer čitav niz politika zahtjeva porast svojih proračunskih sredstava. Što se tiče trajanja, zanimljivo je, dakle vidimo da većina u ovom odboru izgleda ne samo želi očuvati, već i povećati trajanje višegodišnjeg finanskog okvira. Želimo ovo staviti u adekvatan kontekst. Dakle, nama je jasno da je stav parlamenta taj da je VFO prekratak. Mi smo to htjeli uskladiti sa e, razdobljem mandata povjerenika, no o tome to je zanimljiva tema jer stabilnost za sektor kao što je ZPP, dakle poljoprivreda u Europi, to je jako važna stvar. Zaključno, neki su spominjali određivanje gornjih granica i pragove, isplat ta ZPP-a. Vjerujem da se vodi rasprava o ovome. To je dijelom ovog dokumenta o europskim e, i američkim subvencijama i to je rasprava koja je u tijeku. Zaključno želim reći sljedeće. Vodi se jedna zanimljiva rasprava ne samo o ZPP-u, već i o cjelokupnom kontekstu proračuna Europske unije u cijelosti bit će velikih pritisaka na sve e, rashode, moramo toga biti svjesni, realni i ne mislim da je pravi trenutak e, da se zahtjeva politika koja inače može biti koju se da braniti i zastupati. I sada ćemo, zaključiti raspravu i izvjestiteljica Sofija. Hvala. Najprije bih željela zahvaliti svim kolegama na komentarima. Jako mi je drago jer u cijelosti čini se da podržavate prijedloge iz mog nacrta. Moramo raditi još na osnaživanju profila ZPP-a i komisija radi svoj posao i upravo e, je ono o čemu danas razgovaramo na vrlo važno. Istina je da postoje sve već veći pritisci na proračun, no isto tako moramo reći da i zahtjevi koji se postavljaju na farmere rastu, moraju štititi okoliš, e, moraju osigurati stalnu opskrbu hranom. Ne samo da moramo nahraniti Europu, već i cijeli svijet. Pa ne možemo stavljati ovakve dodatne odgovornosti na poljoprivrednike, a onda im uskratiti uvjete koji im omogućuju ispunjavanje tih obveza. Moramo im omogućiti više razinu predvidivosti i zaštite od krize. E, moramo inzistirati na konvergenciji i na ekonomskom usklađivanju koje je ključno, već moramo pogledati e, tržišno natjecanje između regija unutar EU-a. Moramo imati različito postupanje prema različitim regijama, regijama koje su izričito različite. Što se tiče novih zahtjeva vezanih uz klimatske promjene, moramo pogledati pozornost tome da ne ponavljamo pogreške i obzirom da se etabliraju nove agencije koje mogu povećati administrativno opterećenje za poljoprivrednike, moramo uspostaviti ravnotežu. Isto se odnosi i na sporazuma o slobodnoj trgovini sa drugim dijelovima svijeta e, ne smije se poljoprivreda neprestano zanemarivati i zapostavljati u tim sporazumima. Moraju se dati više važnosti u međunarodnim sporazumima o slobodnoj trgovini. Hvala. Zahvaljujem svim izvjestiteljima. Rok za podnošenje amandmana je 27. studenog u 13 sati. Nacrt mišljenja e, bi se trebao usvojiti 23. siječnja sljedeće godine. Za pet minuta će započeti sastanak koordinacije.